predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, sustavna masovna ubojstva vjerskih manjina od strane ISIS-a. Gospođa Mogherini još nije došla u vječnicu. Stoga upravo dolazi gospođa Mogherini. Dobra večer. Ukoliko želite, možete započeti svoje izlaganje. Hvala gospodine predsjedniče. E, znači, bavila sam se nečim što se tiče prethodne rasprave Moldove. Ova rasprava se tiče nečega što je izuzetno relevantno, te također povezano sa raspravama koje imali smo jučer na večer, a radi se o situaciji na Bliskom istoku. Možemo reći da radikalizam je e, bolest našeg stoljeća. Govori se, možemo reći da su kršćani stoljećima živjeli i muslimani zajedno na Bliskom istoku. E, konflikti su uvijek postojali, no raznolikost e, Bliskog istoka nikad nije bila toliko ranjiva kao danas. E, predugo cijeli niz aktera je poticalo na razmimo isto tako sektorski pristup. A sada imamo posljedice takvog znači pošta, ponašanja, a Daesh je uspio u svojoj propagandi. On koristi instrumente za e, i ove izgovore za znači regrutiranje kako bi također e, e povećali svoju moć. Kad govorimo o borbi protiv e, ovih sustavnih masovnih ubojstava vjerskih manjina, e, moramo reći jednu stvar. Daješ nije samo prijetnja e, manjinama, nego smo vidjeli da prije nekoliko dana da su navodno ubili sto ljudi i cijeli stotine zarobili ako vidite brojke žrtava u sadašnjem sukobu onda cijeli e, najveća većina su muslimani kad govorimo o Iraku u Siriju Pakistanu i Nigeriji žrtve su e, velike no isto tako imamo i muslimane u Europi koji su ciljevi terorističkih e, napada svi narodi su istovremeno i E, žrtve te također ujedinjeni u zajedničkoj borbi. To je prva dužnost, naša dužnost da e, pošaljemo e, jasan znak da smo svi ujedinjeni u ovoj borbi. To ne možemo ignorirati da, da imamo znači kršćane koji pate u regijama koje su pod kontrolom Daesha. Imamo cijeli uništenje gradova, porobljavanje djece i žena. Imamo također Druze i Sirije. Sirici koji e, su također žrtve. Moramo e, to u svakom slučaju osuditi. Vidite kakva je moja frustracija kad moram svaki puta to e, osuditi. Ali moramo inzistirati na tome da E, je potrebna pomoć ovim zajednicama no osuđivanje nije dovoljno moramo im pružiti konkretnu pomoć e, koje su naše akcije u obrani manjina na bliskom istoku prije svega financijska pomoć mi dajemo vrlo konkretnu financijsku pomoć europska unija i države članice su vodeći donori za e, Siriju u obliku pomoći od više od 5 milijardi eura mi Također e, nudimo pomoć e, Sirijcima u Iraku, a prošli e, Božić sam neke posjetila, a isto tako u Kobane, u Kurdima pružemo pomoć. Mi smo isto tako i drugi donator samom Iraku. Također pomažemo regijama koje su oslobođene od Daesha i znamo koliko je to važno za pluralizam e, društava u tom području. Moramo e, pomoći manjinama, oni moraju ostati na zemlji gdje su živjeli stoljećima. I to je naša pomoć, to znači europski instrument e, za demokraciju i ljudsku pravu promovira znači slobodu vjerovanja i religije mi u svakom slučaju imamo e, zakonodavstvo koje se treba primjenjivati vezano uz slobode građana u Siriji, u Iraku. Možemo reći da kad gledamo budućnost pred nama je u svakom e, slučaju još veliki posao i budućnost može biti e, vrlo teška kad govorimo o Siriji i Iraku nakon rata. No naš dugoročni cilj je mir i demokracija. Moramo početi investirati, ulagati u mirnu budućnost no moram biti iskrena sredstva koja smo e, uložili bez obzira što se radi o velikim sredstvima nisu dovoljna humanitarni odgovor za Siriju i Irak nisu bili dovoljni u 2015. godini to se mora e, o promijeniti u 2016. godini u okviru odgovora za humanitarne akcije. Imamo u Europskoj uniji e, program za humanitarnu pomoć i mi u svakom slučaju računamo na pomoć parlamenta u jačanju naših akcija. Izuzetno važno je da se obvežemo na donatorskoj konferenciju u Londonu e, što se tiče e, ko će se dogoditi u Londonu 4. E, veljače ove godine. No kad govorimo o financijskom, e, e, financijskoj pomoći ona nije jedina. Ono što je važno je da promoviramo odgovornost i isto tako pravdu. Zbog toga Europska unija podržava neovisnu komisiju u Siriji vezano uz buduće zakonodavne korake. Mi isto tako nudimo političku i financijsku e, podršku civilnom društvu kako bi e, zagovarali e, odgovornost u samoj Siriji. Trebamo u svakom slučaju da Ujedinjeni narodi raspravljaju o situaciji u Rusiji. Ono što je izuzetno važno je da ti ljudi shvaćaju da se e, e, zločini koje je počinio e, daješ smatra kao genocid. A također moramo imati angažman međunarodnih organizacija. To je u svakom slučaju zadaća za Europsku uniju, no ne samo za Europsku uniju da se bavi pomoći manjinama u, na Bliskom istoku. Moramo također poticati naše muslimanske e, partnere da pronaću rješenje a moramo također e, ih poticati da e, podržavaju ciljeve koje smo si zacrtali osuđivanje zločina Daeša nikad neće biti toliko snažne kao vlasti od strane muslimanskih država oni su naš partner. Mi isto tako surađujemo sa muslimanskim organizacijama kako bi se usvojila rezolucija UN-a o e, netoleranciji što se tiče vjere. I mi smo tijekom prošlih mjeseci e, pojačali tu suradnju sa e, muslimanskim organizacijama. U svakom slučaju imamo i Francusku, te također e, skupina za koherentnost i stabilnost. A imamo također i stalne članove Vijeća sigurnosti koji su se e, složili s time da preveniraju i zaštićuju manjine i možemo reći da u članstvu UN-a takav način nailazi na podršku. A e, imamo i također e, hitne ciljeve. Mi moramo pronaći politički korješenje u Siriji i u borbi protiv e, Daesha. A moramo također i podržati iračke vlasti što se tiče nacionalnog uključenja. Također u Siriji dolazimo do situacije gdje sirijske stranke mogu sjesti zajedno za stol i pronaći svoj put da izađu iz ove situacije i krvoprolića. E, izlazak prema miru ni u kojem slučaju neće biti lagan, ali to je moguće. Nije samo moguće, nego je potrebno, jer nema drugog e, puta nego da e, zaštitimo i raznolikost bliskog istoka. Moramo stvoriti e, integrirana demokratska društva gdje su sva prava zagarantirana. Suživot je moguć i dobar je siguran za sve. Bez e, obzira na tešku situaciju manjine na Bliskom istoku nisu izgubile e, nadu. U Alepu prije mjesec dana katolička zajednica je slavila katolički jubilej milosrđa u lokalnoj crkvi Svetog Franje. E, I vjera i život nalaze. Moramo imati znači i povjerenje i e, vjeru u bolju budućnost. Katolički biskup e, Alepa je citirao muslimansku rečenicu. Allah će E, biti podrška na e, putu e, na mračnom putu prema svjetlu ljudi nisu izgubili nadu ja sam e, vel, nisam vjernik, ali sam veliki, imam velikog e, povjerenja u vrijednost, raznolike vrijednosti, isto tako različitosti zajednica koji e, dijele svoje identitete, svoju povijest, prošlost i budućnost nade i aspiracije, svoj život. To je snaga otvorenih društava, mogućnost da se živi skupa a to je također i snaga Europske unije te također Bliskog istoka. Ne možemo ih iznevjeriti i ne pružiti svoju pomoć. Mi u svakom slučaju moramo pronaći političku soluciju sadašnjoj krizi i o tome smo jučer razgovarali te također moramo nastaviti e, sa pronalaženjem regionalnog rješenja same krize. Naši prijatelji u Bliskom istoku nisu izgubili nadu. Ako nam, su nam oni važni, onda moramo i dalje raditi na pronalaženju mirnog rješenja i ne smijemo ni u kojem slučaju izgubiti nadu kao što ne, oni nisu izgubili nadu. Hvala vam. Hvala lijepa, gospođo povjerenice. Sada prelazimo na raspravu. Molim vas da vodite računa o tome da kasnimo u odnosu na dnevni red. E, gospođa Gal Pelc, koja je predsjedavala prije mene, rekla je da više ne postoji mogućnost za plavu kartu i ja ću nastaviti primjenjivati to načelo. Gospodin Adaktuson, jedna minuta. E, Poštovani gospodine predsjedniče, zahvalio bih e, e, visokoj povjerenici gospođi Mogherini na ovoj e, važnoj izjavi. Kršćani na Bliskom istoku u Siriji svakodnevno su žrtve ubojstava, mučenja, silovanja i prisiljeni su napustiti svoju zemlju i svoj dom. Ukupni broj kršćana dramatično se smanjio. E, dolazi do uništavanja e, kršćanskih e, objekata i to sustavno i stoga moramo potpuno jasno reći da je potrebno nešto poduzeti kako bi se tome stalo na kraj. Već neko vrijeme govori se o tome da je riječ o zločinu protiv čovječnosti. Nažalost, situacija je još gora od toga, jer je takozvani ISIS kriv za najstrašniji zločin E, koji može postojati prema međunarodnom pravu. Ima jako puno međunarodnih pravnika koji potvrđuje da ovaj trajni progon ispunjava kriterije genocida. U prosincu je e, gospodin Schulz, predsjednik ovog parlamenta, rekao da je e, progon kršćana nešto o čime se ne bavimo na odgovarajući način e, i da to pocijenjujemo. Gospođo Mogherini, uvažene zastupnice i zastupnici, to moramo promijeniti zbog žrtava, zbog temeljnog prava na pomirbu imamo povijesnu obvezu nazvati ovo zlo pravim imenom. Zahvaljujem gospodine Adaktuson. E, minuta i pol, kolega Weidenholzer, izvolite. U ovom domu već smo više puta govorili o Daješu, u ovoj kulturi smrti kojoj ništa nije sveto. Daješ se bori protiv svega što nije u skladu s njihovim rigidnim postulatima, E, bore se e, radikalno protiv e, svih, protiv kršćana, jezida i drugih. U dvije rezolucije već smo se bavili problemima jezida i kršćana u tom području. Osim toga, e, Daesh je uništio e, samostan e, koji je star 1400 godina u blizini Mosula i pretvorio ga u prah. Ovdje moramo biti dosljedni. Ne smijemo popuštati. Moramo istražiti uzroke i moramo stvoriti preduvjete E, kako bi u budućnosti zavladala demokracija, sloboda i kako bi se poštivala ljudska prava. Već sada moramo e, početi raditi na pomirenju kako bismo stvorili temelje za budući razvoj. Međutim, ponajprije, e, oni ljudi trebaju našu potporu koji su izloženi ovom teroru. Stotine tisuća jazidskih e, žena koje se tretiraju poput robe. One su izvor prihoda za daješ. E, one su roba koja se prodaje, e, čak i na zemlje s kojima imamo trgovinske odnose, kao što je Saudijska Arabija i traži se otkupnina od 25 eh, milijuna dolara i to je transakcija koja se provodi preko banaka. Zahvaljujem kolega Bidenholzer Minuta i pol, gospodin Tanok poštovani gospodine predsjedniče. E, jako sam razočaran e, zbog toga što ovdje imamo naslov sustavna masovna ubojstva, a očito je da je riječ o genocidu. Prošle godine sastao sam se sa izbjeglicama iz Iraka, oni kao zidi i druge manjine su očito žrtve sustavnog eliminiranja koje provodi ISIS u odnosu na sve koji nisu muslimani dolazi do sustavnih e, smaknuća muškaraca a žene se uzimaju kao roblje jučerašnji izvještaj e, vijeća za ljudska prava UN-a govori o tome da je riječ o e, ratnom zločinu, zločinu protiv čovječnosti, a eventualno i genocidu. Krajnje je vrijeme da izvršimo pritisak kako bi uputili ISIS e, UNHRC-u. Uvaženi kolega, uvaženi kolega Tenok, uvaženi kolega Tenok, sve je u redu. Međutim, svaki put kad vi čitate svoje izlaganje, konferencijski prevoditelji mole da usporite. Ja vas ne želim prekinuti. Ne radi se o tome da povećate tempo kojim čitate svoje izlaganje. E, to je izlaganje koje bi inače trajalo četiri minute, a vi to želite učiniti u manje od dvije minute. U protivnom, ako ne usporite, nećemo imati prijevod. Gospodine predsjedniče, ja želim održati svoje izlaganje. Ovo nisu vaše ovlasti. E, obratit ću se predsjedniku Šulcu. Ja ovdje govorim o vrlo važnoj temi. Zahvaljujem. Ja ću vas još češće prekidati ako želite. E, nije u redu da govorite što, brže moguć, što je brže moguće. U poslovniku je jasno navedeno da ukoliko prevoditeljska kabina moli da se e, prekine izlaganje kako bi postojala mogućnost prevođenja, onda ne možete nastaviti još brže. Sljedeći je na redu kolega Nart. Ukoliko budete govorili normalnim tempom, ne, u tom slučaju nećete ponovno dobiti riječ. Sada dajem riječ e, zastupniku kolegi. Koliko vremena imam? Zahvaljujem. Nemoguće je shvatiti Bliski istok bez prisutnosti različitnih e, društava. Nemoguće je razumjeti Bliski istok bez prisutnosti židovske zajednice koja je već gotovo nestala, bez prisutnosti različitih kršćanskih, e, kaldeskih, asirskih, e, sirijskih zajednica, katoličkih zajednica problem, gospodo, nije jednostavno u tome što se događa e, sa islamskom državom. Kršćani u Iraku su počeli masovno odlaziti zbog e, sjevernoameričke invazije. U Izraelu i u okupiranoj Palestini svaki put imamo sve manje kršćana i na taj način taj prostor ostao bez kršćana, a bio je u većini kršćanski, a sada ta manjina odlazi. Odlazi zato što je živ život tamo nemoguć. I upravo zato što različite zajednice moraju štititi same sebe na tim zatvorenim prostorima. Na taj način mi se e, mi svjedočimo tome kako se drugi moraju braniti od, od napada, kako se jezidi, suniti, e, maruniti, e, sve te različite zajednice kako zapravo se pretvaraju u izolirane otoke i to je tragedija. Europa je ta koja mora pokazati solidarni duh. Ako to ne napravimo, onda ćemo se pretvoriti u nezdravi egoizam. U bliskom, na Bliskom istoku mora postojati moćna kršćanska zajednica, zato što je tako bilo i u povijesti i zato što je to e, bolji most, bolja veza za komunikaciju. Mi smo razrušili jedno islamsko društvo koje je bilo primjer u Bosni. Mi smo ga uništili zato što smo ga zanemarili i napustili Nemojmo to napraviti kršćanima. Njima treba aktivna obrana. Njima ne treba samo metafizička osuda. Mi smo ti koji im nismo ostavili ništa, čak ni nadu. Zahvaljujem kolega Nart. Pitanje poslovnika. Da ste slušali prijevod, ja sam vam bio dao riječ i da ste slušali prijevod, onda biste čuli da sam vam dao riječ. Izvolite. Po drugi puta e, e, vi manjkate poštovanja kolegama. Ja insistiram na tome da se ispričate i ja ću e, obavijestiti o tome predsjedništvo e, kad govorimo o toj tendencioznoj politici prema svom našem kolegi. Ne morate o tome obavještavati predsjedništvo, to ću učiniti ja. Ovdje već Postoje stvari koje su se prije dogodile. Ja sam e, pokušao kolegu Tanoka upozoriti e, kuckanjem da treba govoriti sporije. Ne radi se ni o kakvoj e, tendenciji niti kakvoj namjernoj odluci. Ono što sam učinio u potpunosti je u skladu sa poslovnikom. Sada riječ ima kolega Le Jarik. Što se tiče pitanja poslovnika o ovoj temi više neću s vama razgovarati večeras, o tome ću objavi, obavijestiti predsjedništvo. Riječ ima kolega Jelik, izvolite. E, da je figura odbacivanja svih e, ljudskih vrijednosti, a oni se sakrivaju iza paravana religije koja e, ubija i masakrira e, sve što je demokratsko ih smeta vjerske manjine kurdi umjetnici sve je to izvor krvoprolića ne smijemo e, zaboraviti da najveće žrtve tih fašista su muslimani no moramo u svakom slučaju razmišljati o izvoru onoga što je dovelo do ovog e, fašističkog terorizma možemo reći kultura snažnijega isto tako miris e, nafte i novca koje daješ voli najviše i isto tako ratovi institucije moraju snažno reagirati kako bi zaštitili vjerske manjine isto tako e, hilizam hilizam e, da daješa te također i izvući ove narode iz siromaštva i e, e, rata, a e, nalazeći e, partnere za promicanje ljudskih vrijednosti. Hvala. Zahvaljujem. Minuta i pol. Kolegica Valero, izvolite. Zahvaljujem. Ako govorimo o napadima na e, religijske manjine, tu je došlo do velikih e, povećanja u prošloj godini. Poneprije je riječ o kršćanskoj manjini. Daješ napada sve koji e, nisu muslimani Tisuće ljudi moraju napustiti svoje domove. Osim toga, uništeni su brojni kršćanski objekti u Iraku i drugim zemljama. Došlo je očito do etničkog čišćenja i možemo vidjeti da se povijest e, ponavlja. Kršćansko stanovništvo u Siriji prestalo je odlaziti u crkvu, što znači da je ugrožena religija koja je stara tisuću godina na tom području. Ono što se zbiva je genocid i zločin protiv čovječnosti. Raniji su ratovi bili usmjereni protiv naše religije i došao je krajnji trenutak da nešto poduzmemo kako bismo tome stali na kraj jer smo nedavno imali priliku vidjeti strašne slike u medijima. Moramo spriječiti napade na etničke manjine. Svi trebaju imati pravo da žive u svom povijesnom domu. Hvala lijepa, gospođo Valero. Sada riječ ima kolegica gospođa Parker. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih danas e, željela govoriti o tragičnom pitanju progona kršćana u izbjegličkim kampovima. Nakon što su preživjeli strahote koje gledamo na televiziji, mnogi kršćani izloženi su progonu u kampovima u ENA zbog svoje vjere na cijelom Bliskom istoku. E, ono što je još više šokantno je ovakvo ponašanje u Njemačkoj jer E, dolazi do daljnjeg progona kršćana od strane radikalnih muslimana. E, progoni u ovim kampovima znače da su mnogi kršćani prisiljeni otići. Situacija s kojom su suočeni toliko je strašna da e, dolazi do samo malog broja kršćana koji su obuhvaćeni registriranjem u a Svakako smatramo da treba spriječiti daljnju patnju ovih ljudi. Hvala. Hvala lijepa gospođo Parker. Sada e, kolega Majer, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Skoro svaki dan e, vidimo da takozvana islamska država E, čini strahote i ne znam već koji put razgovaramo o toj temi i čini mi se da bi teroristi mogli umriti od smijeha dok to slušaju. Mi razgovaramo o tome umjesto da pružimo pomoć onima kojima je potrebna. E, prije nekoliko dana 300 ljudi je ubijeno, ali E, ne radi se samo o ubojstvima, radi se o sustavnom silovanju, e, prodavanju ljudi e, u roblje. Riječ je o progonu protiv onih koji pripadaju drugoj vjeri, a Mosul E, grad sa tisućljetnom e, kršćanskom e, tradicijom od 2014. više nema kršćana u svojoj populaciji i to zbog progona, zbog mučenja, zbog ubojstava. Ne smijemo biti u zabludi. IS neće stati pred Europom, nije stao pred Europom, a to pokazuje i protekla godina. I njihov cilj je i na zapadu uništiti kršćane i zato moramo poduzeti drastične mjere jer riječi nisu dovoljne. Hvala lijepa kolega Majer, a sada jedna minuta e, kolegica gospođa Doc, izvolite. Hvala lijepa. Podržavam ovu raspravu. Doista smatram da je jako dobro da mi u ovom parlamentu razgovaramo o tome. Mi e, uživamo u demokraciji u svojim državama i moramo biti ujedinjeni što se tiče osude ubojstava koje čini Daesh. Jer vidimo smaknuća, e, silovanja i e, bezbrojna druga kaznena djela koje čine fundamentalni džihadisti. Međutim, moramo otići korak dalje i reći da ovo barbarstvo znači genocid i ratni zločin koji je usmjeren protiv kršćana i drugih e, vjerskih manjina. E, danas popodne bila sam na jednoj prezentaciji organizacije Open Doors. Oni prate ova e, mučenja i zločine. I ono što sam uočila je da iz godine u godinu dolazi do sve većih progona kršćana. Oni su procijenili da je oko 400 tisuća kršćana bilo u Alepu e, prije rata, a sada ih ima oko 6 tisuća. Hvala lijepa. A sada minuta i pol. Kolegica Lio Mari, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, visoko, visoka predstavnice e, konvencija UN-a 1949 e, definira genocid kao akte koje žele u potpunosti djelomično uništiti religioznu, e, rasističku, rasnu ili etničku zajednicu. Znači, radi se o e, djelovanjima e, koji su usmjereni protiv kršćana, ne samo kršćana u okviru e, genocida. Moramo reagirati. Genocid nije riječ kao druga riječ, ima pravni temelj i pravni smisao. A isto tako je pojam koji i diplomatski i psihološki znači puno. Moramo proizvesti inicijativu. Naravno, ne možemo se samo pravom boriti protiv Daesha, nego isto tako i oružjem i diplomacijom. Ne moramo koristiti pravo i u tom smislu je to e, jasan signal e, kršćanima i svim manjinama, svim kršćanim, e, kršćanskim manjinama da nisu sami. A mi u tom smislu moramo govoriti o kršćanskim korijenima Europe i moramo ih podržati u njihovoj borbi. Hvala. Zahvaljujem kolegici Alio Mariji. A sada e, minuta i pol kolega Kan. Izvolite. Gospodine predsjedniče, želim zahvaliti visokoj predstavnici na e, izjavi e, u Siriji, u Iraku građanstvo Litvo je izloženo cijelom nizu zločina od strane takozvane islamske države. E, moramo reći e, da, se, da moramo u svakom slučaju zaštititi države. ISIS e, uništava mjesto, mjeste kulta, crkve i tako dalje. No, moramo reći da se takva mjesta ne smiju ne trebaju samo poštivati nego isto tako i trebaju biti zaštićena i e, e, osigurana moramo se boriti protiv njihovih iskrivljenih e, vizija islam e, koji imam ja i milioni muslimana u Europi je islam koji odbija ovakva djelovanja, no odbijanje nije dovoljno e, i osuda nije dovoljna. Moramo djelovati i u svakom slučaju zajedno možemo bolje se boriti protiv e, propagande Daesha te također možemo osnažiti manjine moramo poštivati ljudska prava temeljne slobode i to je nešto što je izuzetno važno naša je dužnost da budemo solidarni sa onima koje se ugnjetala hvala Zahvaljujem. A sada jedna minuta kolega Legutko. Izvolite. Uh, uh, hvala. Sustavna masovna ubojstva nisu dovoljna za e, političke, znači taj pojam nije dovoljan za političke izjave. Pravi pojam je e, genocid jer to e, definira pravni koncept koji ima svoje ukorijenje u e, pravu i visoka povje, e, predstavnice moramo to uvijek koristiti taj pojam. Da, imamo u svakom slučaju vjerske e, manjine koje su izložene masakrima, no prije svega su to kršćani koji pate i moramo to u svakom slučaju ponavljati stalno. Cijeli niz e, tisuće kršćana koji su svake godine ubijeni. E, no svaki puta kad e, govorimo o zločinima, onda ih se nije nazivalo genocidima zbog straha od političkih posljedica. To je sramotno. Hoćemo li to stalno raditi? Da, moramo potvrditi da postoji danas genocid koji se vrši nad kršćanima. Hvala lijepa kolega Legutko. A sada kolega Beten, izvolite. ISIS svrši genocid na e, vjerskim manjinama i postavlja se pitanje koji su e, e, uzroci tome. Prvi je ideološki. Oni govore se o tome da, se, da oni predstavljaju islam, ali to je prije svega literarna interpretacija Korana Koran e, u svakom slučaju podržava e, u tom smislu e, zločine, a možemo reći da zločine nad ženama nalaze svoje opravdanje u određenim suratama Korana. Govorimo u svakom slučaju o muslimanima koji su bili u Europi, koji su se na svu sreću e, e, povukli iz Europe. Možemo reći da e, za pobjedu moramo prije svega imati koaliciju s jedne strane zapadnih zemalja, s druge strane islamskim zemalja kako bi uspjeli podijeliti, pobijediti Daesh. Gospodine predsjedniče, rekli su mi da imam minutu i pol. Hvala civilizirani svijet mora e, shvatiti da ovakav islam nema mjesta u demokratskim e, zapadnim društvima moramo u svakom slučaju e, integrirati muslimane koji se nalaze na našim teritorijima a imamo također i, ideološke križarske bojne bo, protiv određenih vjerskih uvjerenja Hvala lijepa kolega Beten. A sada minuta i pol kolega Žib. Izvolite. Zahvaljujem. Evo, ja sam se već nekoliko puta javljao da bi govorio o progonjenim kršćanima. Više od 100 milijuna kršćana je trenutno progonjeno u svijetu zbog njihove vjeroispovijesti. Svake godine između 100 i 150 tisuća kršćana godišnje. To su podaci koji nam e, ukazuju na činjenicu da su upravo manjina koja su najviše progoni danas kršćani. Također postoje i druge manjine koje se progone, ali kršćani su nažalost oni koji se najviše progone i čija situacija postaje sve zaoštrenija. S obzirom na djelovanje Daesha na Bliskom istoku, ali također i u Africi. Ovdje ne govorimo samo o e, progonu, govorimo i o genocidu. E, kršćane se napada, e, njihova sveta mjesta se uništavaju, njihovi domovi se napadaju i njih se prisiljava da e, mijenjaju vjeru. Oni su predmeta trgovine, njihova tijela, njihovi organi, e, njima se trguje. Dakle, to su informacije koje smo e, prikupili i koje smo dobili od različitih institucija, uključujući i crkve, ali također i nevladinih udruga. Svi nas oni upozoravaju na takvu situaciju i zato je teško ne nazivati tu situaciju pravim imenom, a to je genocid. Pogođene su i druge manjine, također i muslimanske manjine, jezidi i ostali. Mi smo ti koji moramo napraviti više od onoga što smo napravili do sada da bismo se suočili s tim problemom. To je obveza i to je obveza civiliziranog svijeta. Hvala lijepa kolega Minuta i pol, kolega Panceri, izvolite. Grazie. Hvala. Brojna izvješća pokazuju da nasilja koje su počinjena protiv religioznih manjina u Iraku i Siriji, kršćani, jezidi, turkmeni te ostale malene zajednice, da su se e, to nasilje iznimno povećalo e, pod e, područjem koje je pod kontrolom islamske države. To dovodi u opasnost egzistenciju osoba koje pripadaju manjinama i koje postaju žrtve masovnih ubijanja, robstva, trgovine, silovanja kako bismo zaštitili njihove živote e, E, s obzirom da moramo pokušati izbjeći e, masovna ubojstva, oni su ti koji počinju bježaviti. I na taj način te krhke skupine su pred opasnošću od iskorjenjivanja, od istrebljenja. E, to je nešto što može imati velike posljedice na razini međunarodnog prava. Europska unija mora i dalje osuđivati sva kršenja ljudskih prava te nasilje protiv iračkih i sirijskih manjina. Također moramo pojačati naš humanitarni odgovor na ovu krizu kroz senzibilizaciju po pitanju ovog problema. Kao što ste vi rekli, gospođo Mogherini, zajedno sa tim migracijskim procesima, nasilje prema religioznim manjinama također mora biti nešto s čime ćemo se pravilno suočiti kako bismo pronašli odgovor, jedinstveni odgovor na taj sukob na Bliskom istoku. Potreban je zajednički napon Europske, države, Europske unije i njezinih država članica, ali to se mora napraviti eh, kako bismo zaista mogli obraniti te te religijske manjine. Hvala lijepa kolega panceli e, Jedna minuta, kolega Belder, izvolite. Zahvaljujem. U ovom trenutku e, kršćanski grad Sadad je e, pod prijetnjom Isisa. Muškarci su ti koji brane taj grad, ljudi ga pokušavaju svim silama obraniti, dok neke druge jedinice e, samo kršćanske samoobrane zaslužuju svu našu podršku i konkretnu pomoć. E, ovdje govorim baš o vojnim snagama. E, u tom gradu Sadad e, smo naučili još jednu lekciju. 2013. godine borci slobodne sirijske E, vojske, znači Abad al-Nusra su među građanima Sadada počinili krvavi pokolj. E, ta, ta religijska manjina u Siriji koja e, se smatra ugroženom i kojima je život danas u opasnosti. Dakle, došao je trenutak kada Europska unija i država članice moraju biti te koje će se posvetiti rješavanju pitanja sudbine religijskih manjina oni su ograničeni e, e, situacijom u kojem žive. Hvala lijepa. E, kolega Hölveni, minuta i pol. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Govorit ću na mađarskom. Postavlja se pitanje što možemo napraviti a kad postavljamo pitanje moramo i naći odgovore na njih. Da li moramo kao realnost uzeti to da se radi o genocidu? To je ono što nas mora navesti na djelovanje. Već sam umaran o raspravama o e, vjerskim manjinama i slušati samo deklaracije koje ostaju mrtvo slovo na papiru. U Iraku sam vidio da EU e ima humanitarne programe kojima pomaže onima koji su proganjani. No, postavlja se pitanje kako možemo naći bolje lokalne solucije što možemo napraviti kako bismo e, pomogli onima koji su ostali da e, prežive radi se o tome da je e, užasno puno ljudi napustilo ovaj teritorij imamo financijsku podršku no zaboravljamo na to da je nemoguće za vjers europske zajednice da dobiju pomoć iz europskih fondova. Kad sam posjetio regiju, onda sam e, vidio da e, Europa treba djelovati. Hvala lijepa kolega Hrveni, a sada minuta i pol kolegica Gomeš, izvolite. Sirije, Irak i Libija. Kada govorimo o Siriji i Iraku, to je od e, pitanja od međunarodne važnosti. Dakle, e, Kurdi su ti koji su također među e, manjinama u ovom trenutku koje se progone, koje su pod prijetnjom tih terorističkih organizacija. Kada govorimo o iračkom Kurdistanu, vidjeli smo slučajeve mladih koji su pobjegli pred islamskom državom i koji su tražili pomoć kako bi zaštitili i ostalih nekoliko tisuća ljudi koji se nalaze u sličnim situacijama. E, Vijeće sigurnosti UN-a je to koje bi trebalo zaštititi svojim rezolucijama takve osobe i koje bi osudilo takve e, zaštite, te, e, takve zločine, te također priveli zločince Međunarodnom kaznenom sudu. Mi moramo braniti manjine, moramo braniti manjinske kulture na Bliskom istoku i također moramo osigurati sigurnosne uvjeti kako bi se moglo omogućiti njima da mirno žive na svojoj zemlji. Mi koje Europa moramo napraviti puno više i puno manje, moramo puno više do sada. Moramo također e, osigurati obrazovanje za te države i moramo se bolje organizirati u borbi protiv islamske države i protiv svih terorista i protiv svih onih koji podržavaju takvu vrstu politika. Zahvaljujem kolegici Gomez, a sada minutu ima kolega Jurek. Izvolite. Zahvaljujem ova tragedija se ne bi dogodila ili bi možda imala puno manje posljedice da smo već prije mnogo godina razmišljali o osnovnom načelu sigurnosti kršćanskih manjina, o slobodi kršćanskih zajednica na Bliskom istoku. To je nešto što je trebala biti središnja poruka naše politike do sada. Ne možda glavna poruka, ali poruka koju smo uvijek trebali imati na umu kada smo donosili odluke od definiciji toga tko su naši neprijatelji, tko su naši saveznici. Naravno, kada govorimo o e, sirijsko-iračkoj regiji, e, uvijek se nađemo pred dramatičnom situacijom. Mi moramo osigurati svu moguću humanitarnu pomoć, ali moramo također i razmišljati o posljedicama. Ja sam taj koji ću podržati e, znači prijedlog gospodina Daktusona koji je prvi govorio o genocidu, ali također moramo osuđivati i protukršenje kršćansku, antikršćansku mržnju koja je danas sve prisutnija. Također moramo osuditi i tišinu. Hvala kolega Jurek, a sada minuta i pol. Kolega Kelam, izvolite. Prošle godine tisuće kršćana su ubijeni zbog svojih uvjerenja. E, to je bilo i prethodne godine u 12 godina smo imali cijeli niz takvih e, događaja. Možemo reći da je to skupina koja je izložena, najizloženija na svijetu, a prošle godine smo imali eskalaciju svega toga. I možemo reći da je netolerantnost nešto što je bilo e, e, u sredini moramo u svakom slučaju da se e, to treba e, definirati kao e, zločini protiv čovječnosti. Što trebamo napraviti? Prije svega moramo zapravo e, osnažiti veze, religijske veze sa drugim državama. Te isto tako u Europskoj uniji potvrditi e, podršku ovim manjinama te također suditi zločincima pred kaznenim sudovima. Isto tako moramo imati na umu da da e, sloboda vjere e, donosi sa sobom dodatnu vrijednost jer to je u svakom slučaju snažni doprinos neutralnosti terorizmu i e, fundamentalizmu. Ono što je izuzetno važno je da promičemo jednakost. To vodi prema soluciji koje promiče Europa. Hvala lijepa kolega Kelam. A sada na jednu minutu kolegica Kosta. Izvolite. Sorry. Work? Okay. Grazie, Zahvaljujem predsjedatelju. Istina je Danas na tim teritorijama pod okupacijom Daesha svjedočimo masovnim ubojstvima i progonima. Kada govorimo o kršćanskoj manjini u Siriji, Iraku, Nigeriji, riječ je o stvarnom zločinu genocida prema definiciji UN-a. E, budući da su oni religijska skupina koju se progoni i budući da svake godine imaju više od 100.000 žrtava te bijeg iz afričkih i bliskoistočnih zemalja. Mi to moramo službeno priznati e, i moramo moramo zahtijevati od međunarodne zajednice da to naziva genocidom. Kada govorimo o tim masovnim ubojstvima e, terorista e, protiv kulturne baštine, religijske baštine u Siriji i Iraku, a zadnji je bio slučaj samostanog svetog Ilije u Mosulu. To je baš kulturni genocid. Ja, e, gospođo Mogherini, priznajem vaš vrlo snažan napor ka konkretnoj humanitarnoj pomoći, ka dijalogu koju promičete, ka moguć, mogućem vraćanju e, stanja u prethodno mirno stanje, ali smatram da moramo e, sve više braniti pravo na religiju i pravo na vjeroispovijest. Zahvaljujem kolegice Kosta. Jedna minuta, kolega Škripek. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče Danas e, ponovno govorimo o sustavnim masovnim ubojstvima vjerskih manjina koje čini ISIS. Zašto to ne nazivamo genocid? Isto pitanje koje su postavili kolege. E, kršćani se ubiljaju u Siriji ili su rasiljeni upravo zbog njihove vjere. E, samo polovica od 1,25 e, milijuna kršćana su ostali, a u drugim regijama došlo je do iskorjenjivanja na razini od 80% ili više. Ako se ništa ne poduzme, više uopće tamo neće biti kršćana, a situacija u kojoj se nalaze jazidi vrlo je slična. Mnogi su crkve uništene ili pretvorene u džamije. To se zbiva u Siriji, Iraku, ali i u Turskoj. Pozivam vas, gospođo visoka predstavnice, da predočite konkretne korake komisije ova prijetnja prisutna je i u Europi. Vidjeli smo da su kršćani u izbjegličkim kapovima u Europi izloženi napadima drugih izbjeglica zbog svoje vjere. Koje će mjere poduzeti komisija? Zahvaljujem. Hvala lijepa kolega Škripek. sada minuta i pol. Kolega Tajani, izvolite. Predviđenja nam kažu da ćemo 2020. godine u Siriji i, u Iraku neće biti niti jezida niti kršćana. Mi ne možemo biti indiferentni spram toga što se događa. Ima pravo e, bivši e, državni državna tajnica Hillary Clinton kada e, govori o pravom genocidu. Mi smo ti koji kao Europa ne smijemo se ne povezivati sa, sa zapravo jednom od takvih velikih i propagandi te američke politike. Europa ima dužnost slušati vlastiti glas. Dobro, došla, dobro je došla sva humanitarna pomoć i sva pomoć svima onima kojima treba pomoć. Dobro je došla sva politička inicijativa, ali Europa mora slušati svoj glas vrlo jasno. Na nasilje moramo reagirati silom. Mi moramo braniti naše vrijednosti. Europa postoji zato što vjeruje u e, znači, središte e, osobe kao takve, u slobodu e, vjeroispovijesti i to su vrijednosti koje mi moramo braniti i izvan granica naše Europske unije. Moramo braniti religijske slobode i moramo svaki dan genocidom definirati progon kršćana i jezida na tom području svijeta. Tamo mora postojati taj prioritet. Ja ponavljam, e, moramo braniti temeljna prava na kojima je izgrađena Europska unija. Ako to ne učinimo, onda ćemo imati sve slabiju Europu koja će se samo baviti drugim nekim stvarima, a ne ovim temeljnim pitanjima. Hvala lijepa kolega Tajani. A sada kolegica Geli, jedna minuta, izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo visoka predstavnice, Daješ E, sustavno provodi ubojstva i mučenja vjerskih manjina, a to uključuje kršćane i e, jazide. Samo ovaj tjedan 400 ljudi je oteto, a danas smo dobili potvrdu da je najstariji samostan u Iraku potpuno uništen. Međutim, postoje i druga područja, Pakistan i druge zemlje, gdje e, Al-Qaida postaje Daesh i zato je potrebno zaštititi e, kršćane, e, šite i sve druge vjerske manjine od napada ISIS-a. E, moji kolege traže od naše vlade da poduzimaju mjere zaštite vjerskih manjina od genocida. Gospođo visoka predstavnice, da podržite ovu inicijativu. Ako govorimo s više glasova, bit ćemo glasniji i to će biti jasna poruka da će biti privedeni pravdi zbog strašnih zločina koje sada čine. Zahvaljujem e, gospođo Gil, a sada jedna minuta kolega Piotrovski. Hvala. Kršćani su danas religijska manjina koju se najviše progonje na svijetu, kao što je također i naglašeno u rezoluciji Evropskog parlamenta od prošle godine. Svake godine više od 150 tisuća kršćana izgubila su život e, već e, mnogo godina na barbarski sistematički način kršćane ubijaju borci islamske države. Oni su ti koji također uništavaju i crkve te druga sveta mjesta, odrubljuju im glave, te se njima onemogućuje da prakticiraju svoju religiju. To je nešto što moramo definirati kao genocid. Prošle godine Mnogi predstavnici kongresa, članovi kongresa u SAD-u su zahtijevali da se ti činovi nazivaju pravim Ivanom, a to je genocid. E, takva procedura je blokirana također i ovdje u parlamentu. Danas vidimo da još uvijek e, ima ljudi koji zahtijevaju da se činovi ISIS-a nazivaju genocidom. Zahvaljujem kolega Piotrovski, a sada na minutu i pol e, kolega Milan Mon. Izvolite. Zahvaljujem. 2015. Ovaj Europski parlament eh, se već nekoliko puta izrazio protiv takvih nasilja na Bliskom istoku i u Africi. U prošlom travnju je rečeno da su kršćani danas najprogonjenija kolektivna religiozna skupina na svijetu. Eh, upravo smo u ovoj vijećnici imali zato rezolucije eh, i u, srpnju i u prosincu. Moramo posvetiti pažnju toj dramatičnoj situaciji kršćana i moramo im pomoći. Vrlo je ozbiljno to okrutno ponašanje Daesha i drugih terorističkih skupina protiv e, kršćana i protiv drugih religijskih manjina. Znamo kakva je situacija sa muzeom u Mosulu, e, sa e, situacijom u Bagdadu, također i sa uništavanjem crkvi i svetih kultnih mjesta znači na kojima se prakticira religija. Ja smatram da je progon kršćana u toj regiji nešto što je smanjilo, smanjilo broj tih kršćana na samo 4%, a prije ih je bilo 20 Upravo zato bi naša, naše pomoć trebala doprinijeti poboljšanju takve situacije. E, u posljednjih nekoliko mjeseci čuli smo jako puno glasova iz različitih e, strana koji su tražili da se takvo nasilje nazove genocidom. Ja bih htio čuti vaše mišljenje o tome i mišljenje vijeća e, i ako će se oni u tom smislu izraziti ili ne. I također se moramo pobrinuti da se zločini Daesha osuđuju. Hvala lijepa kolega Milan Mon. A sada na minutu i pol e, kolegica Gardini. Izvolite. Zahvaljujem. Mi moramo priznati da danas ti oblici islamskog e, totalitarizma su zaista uzeli veliki zamah. U mnogom e, svijetu kršćani imaju odabir ili da se preobrate ili da pobjegnu ili da poginu. Samo u Siriji je stotinu tisuća kršćana napustilo svoju zemlju. 56% kršćana je otišlo iz Sirije. Također i u Iraku njihov broj se prepolovio. To su grozni podaci. E, svi podaci nam govore da su kršćani kršćani ti koje se danas najviše progoni na svijetu. U nekim regijama, kao što smo već i ranije čuli, niti pomoć Ujedinjenih naroda ne može doći do kršćana, zato što su ti izbjeglički kampovi isključivo e, e, e predodređeni za druge manjine i njih izbjegavaju kršćani i tamo ne dolazi pomoć UN-a. Dakle, kada gledamo slike odrubljivanja e, kopta kršćana, znači od strane Isisa, da, zgroženi smo, ali i dalje podcjenjujemo veličinu tog genocida. Kako to moramo nazvati? Kako to vi želite nazivati? E, progon takvih dimenzija, zbog kojeg, na primjer, u Bosni od 1921. godine je... E, E, broj kršćana pao sa 92,2% na nekakvu vrlo malu manjinu. Dakle, ovo nije samo riječ o lingvističkom problemu. Ne. Ovdje kada govorimo o genocidu, to je nešto što mora biti proglašeno kao takvo i moramo osigurati jači pravni okvir kako bismo te zločine i osudili. Zahvaljujem kolegici Gardini, a sada na minutu riječ ima kolega Benta. Izvolite. Zahvaljujem E, mnogi od kolega spomenuli su to da su džihadisti uništili još jedan povijesni samostan u Mosulu. Takozvana islamska država odgovorna je za uništenje stotine crkvenih objekata. Oni uništavaju sve što je u suprotnosti s njihovim tumačenjem islama sustavno se provodi mučenje i ubijanje e, drugih vjerskih manjina. To dovodi do dramatičnog smanjenja u e, broju kršćana koji su na tom području bili tisućama godina. U nekoliko godina ova vjerska manjina mogla bi u potpunosti nestati. Nasilje se provodi nad Turkmenima, jezidima i drugima i stoga je potrebno poduzeti odlučne mjere kako bismo osigurali pravo na vjeroispovijest, a ono što čini ISIS je genocid i zločin protiv čovječnosti i to tako treba nazvati. Hvala lijepa kolega Venta. A sada na minutu e, kolega Diaz de Mera Garcia Consuegra. Zahvaljujem. E, progonjene manjine također zahtijevaju pravdu i naknadu. E, visoki povjerenik, e, visoki izaslanik Ujedinjenih naroda za ljudska prava je taj koji je te zločine nazvao genocidom i to je vrlo jasno e, također naglašeno i u statutu Međunarodnog kaznenog suda. Gospođo Mogherini, ja se slažem sa e, četiri aktivnosti koje ste vi naveli kao oblike intervencije, a to su znači međunarodna obveza, diplomacija, pravosuđe, e, odnosno pravda i humanitarna pomoć. Ali možemo reći da je pravda ovdje početak jer taj teror ćemo okončati isključivo na način da takva djela ne prođu nekažnjivo. Teroristi su ti koji moraju znati da će njih Međunarodni kazneni sud progoniti i da će biti osuđeni i e, da će e, e, na taj način platiti za svoje zločine. to je i vaša zadaća potaknuti rad Međunarodnog kaznenog suda da se takva stvar i izrealizira.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 Nakon ovih masakri i represija od 2013. šest puta se smanjile broj e, kršćana u Iraku te uvelike smanjila u Siriji od 2011. godine. To je odgovornost međunarodne zajednice jer se Vijeće sigurnosti nije moglo dogovoriti oko intervencije u zemlji. To bi nam e, znači spriječilo taj veliki priljev ljudi na europskim granicama nije važno kako zovemo ova dijela genocida, ali moramo riješiti u svakom slučaju e, e, ovu migrantsku krizu ljudi koji bježe protiv radikalnog islama. A moramo u svakom slučaju iz toga e, izvući nauke i moramo naći, u našem je interesu da pronaćemo rješenje dosta barbarstva. Zahvaljujem kolegi Kovačevu. Na jednu minutu riječ ima kolegica Manesku, Izvolite. Hvala lijepa. Kao prvo željela bih e, čestitati kolegi Adaktusonu e, i zahvaliti gospođi povjerenici Mogherini na podršci. Željela bih reći da je riječ o velikim strahotama koje čini takozvani ISIS, odnosno Daesh. Dolazi do ubojstava, mučenja, progona kojima su izložene vjerske manjine i to e, trebamo definirati kao genocid. Ne smijemo se bojati suočiti sa ovom stvarnošću. E, riječ je o strašnoj situaciji i položaju u kojoj se nalaze vjerske manjine i kršćani i židovi, a e, nedjela Daesha pokazuju da oni žele e, djelomice ili u potpunosti uništiti druge vjerske manjine. Broj kršćana u Iraku dramatično je opao, a u Siriji za 50%. ove mjere trebaju dovesti do odlučnih koraka međunarodne zajednice. Nakon genocida u Srebrenici međunarodna zajednica obećala je da se to nikad više neće dogoditi. Zahvaljujem. A sada na minutu e, kolegica Jimenez Bekeril Puno hvala. U ovom parlamentu stalno govorimo o svim oblicima sloboda, ali ja bih htjela čuti više glasova koji jasno govore o religijskoj slobodi, o slobodi vjeroispovijesti, o slobodi da se možemo prekrižiti i ne umrijeti zbog toga. Ja ne govorim samo kao kršćanka i ponosna sam što to jesam, nego govorim i kao e, braniteljica ljudskih prava. E, ne možemo tolerirati sistematska ubijanja kršćana na Bliskom istoku u e, rukama terorista terorista, odnosno pod nožem terorista islamske države. E, dakle, govorimo o kršćanima, o jezidima, e, govorimo o ženama koje se proda za, prode za 50 e, eura, a djevojčicu 10 godina za 100 eura. Za njih ostaje jedina mogućnost ili umrijeti ili pobjeći. Više ne možemo biti dio te zajedničke šutnje. I zato tražimo od parlamenta i od UN-a da naprave sve što mogu da zaustave taj genocid. Žrtve gledaju prema nama i mi smo ti koji moramo djelovati zbog njih i učinimo to već jednom. Hvala lijepa. A sada kolegica Petir, minuta. Gospodine predsjedniče, e, ubojstva, mučenja, progoni, zabrana kršćanskih simbola, uništavanje crkava. Kršćani na Bliskom istoku suočeni su sa jednim jedinim izborom. Ostati kršćanin i dovesti svoj život u pitanje ili se odreći kršćanstva kako bi preživjeli. nad kršćanima se provodi zločin nad svim zločinima. no trebaju li kršćani u potpunosti nestati sa prostora bliskog istoka da bismo se složili da isis nad njima provodi genocid? prije prvog svjetskog rata bilo je twenty kršćana na bliskom istoku danas ih je svega four u posljednjih deset godina broj kršćana u iraku pao je s one four milijuna na oko three hundred dok je u siriji pao s one twenty five milijuna na five hundred u mosulu nema više niti jedne od forty five kranskih crkava. oko one hundred crkava je uniteno u siriji. najstariji kranski samostan u iraku preživio je one four hundred godina da bi postao hrpa praine u središnjem dijelu sirije je buldožerom razrušen samostan iz. five stoljeća. kršćane se ubija i progoni s namjerom da se cijela jedna religija u potpunosti uništi. kako drugačije shvatiti upozorenje Isisa? a osvojit ćemo vaš rim uništit ćemo vaše križeve i zatočiti vaše žene. ako to ne uspije nama uspjet će našoj djeci i djeci naše djece i prodat će vašu djecu u roblje. to su riječi Isisa kršćani su najprogonjenija religija na svijetu. nad njima se provodi genocid. budimo hrabri priznati to i poduzmimo konačno nešto da se taj strašni zločin Zahvaljujem. Mislim da je ova rasprava u potpunosti pokazala da je riječ o temi koja zaslužuje našu punu pozornost. Ja ću u svom izlaganju pokušati skrenuti pozornost na to da vjerske manjine često uopće nemaju mogućnost e, voditi miran život. E, ponekad uopće e, ne mogu živjeti na nekim mjestima. U Kini primjerice postoji također diskriminacija u odnosu na kršćane. Ne možemo zanemariti činjenicu da se primjerice židovi u Europi ne osjećaju ugodno. Postoje informacije da ovih dana židovi napuštaju Europu, a to nipošto nije dobro što se tiče slike o Europi. Međutim, Ugroženost vjerskih manjina nigdje nije toliko očita kao na području gdje djeluje Daesh. Uvjeren sam da nasilje nad žrtvama zbog e, njihove vjerske pripadnosti predstavlja nešto što trebamo najstrože osuditi. Želio bih e, ovdje spomenuti model naše civilizacije koji počiva na toleranciji, zabrane diskriminacije, mogućnosti suživota između različitih religija i kultura. U ime tih načela i u interesu međunarodne pravde moramo osuditi situaciju na Bliskom istoku, ali ne samo to. Moramo podržati daljnje mjere koje treba poduzeti međunarodna zajednica. Ove strahote trebaju se e, nazvati genocidom ukoliko će to pomoći i onda to podržavam. Zahvaljujem. E, poštovane kolegice i kolege, kasnimo u odnosu na dnevni red. Imali smo jako puno zastupnika koji su se javili za riječ i upravo zato sam odlučio da ćemo u sklopu spontanog javljanja za riječ dati priliku samo po jednom kolegi iz svakog kluba. E, prva riječ ima kolegica Zaborska. Izvolite. Ono što Daesh e, provodi je nešto što su Europska, što Europska komisija i Europski parlament moraju nazvati genocidom. Moramo e, pojačati potrebu da e, Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da se znači takvi zločini kažnjavaju pred međunarodnim kaznenim sudovima. Kršćani su vjerske manjine u Iraku i Siriji i to se može usporediti sa ubojstvima u Srebrenici u e, Ruandi. E, kršćani očekuju od međunarodne zajednice da prepoznaju njihovu pravdu, očekuju njihovu e, očekuju da se prepozna njihova patnja te da, da budemo solidarni s njima. Moramo u svakom slučaju kazniti ove e, zločine koji se odvijaju u kampovima e, izbjeglica. Zahvaljujem kolegici Zaborska, a sada na jednu minutu kolega Đambacki, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, dragi kolege, e, ISIS e, provodi zločine na sjevernu Iraka i u e, Srbiji. Tisuće kurda, kršćana i šita su mrtvi. To znamo i o tome već puno raspravljamo e, tijekom godinu dana. No što smo napravili? Ništa nismo poduzeli. Zbog toga bismo željeli reći sljedeće. E, Euro, e, islamska država ne provodi rat e, deklaracijama i dobrim riječima. Ako ne želimo koristiti riječ islam, ako onda znači da ne želimo stvar nazvati njezinim pravim imenom Turska daje lijekove i oružje e, Siriji i zbog toga moramo stvari nazvati njihovim pravim imenom. Gospođo Mogherini moramo postići na međunarodnoj razini e, kompromis što se tiče e, vojnih operacija. Zahvaljujem kolegi Zambackom. Sada je na redu kolega Silikiotis. Gospođo Mogherini, situacija je tragična kada pogledamo sve te masakre i istrebljivanja kršćanskih manjina od strane ISIS-a. Sada dolazimo do nepodnošljive situacije. E, Asirci, jezidi, kršćani, svi su oni pod prijetnjom na tom području. Islamska država ih želi u potpunosti uništiti. Ovdje zaista govorimo o genocidu. Upravo zbog toga smatram da nije dovoljno jednostavno koristiti riječi. Moramo riječi pretvoriti u dijela. Mi smo ti koji smo na neki način odgovorni i krivi zato što smo bili previše tolerantni u Francuskoj i u Njemačkoj oni su bili ti koji su naoružavali džihadiste. I sada ono što imamo, a to je situacija pred kojom moramo naći rješenje mi smo na taj način ugrozili sve one koji žive unutar granica Bliskog istoka tim svojim licemjerjem i na taj način smo stvorili uvjete e, za rast islamske države. Moramo poduzeti čitav niz e, inicijativa za stabilizaciju i mir na tom području. E, I na kraju spontanog javljanja za riječ dajem riječ kolegi Aikautu trebamo e, raspravljati o tome da ovo sve pripada srednjem vijeku ali mi smo svjedoci šokantne vanjske politike te da administracije smanjuju e, troškove za e, obranu a imamo i one koji žele pregovarati sa životinjama iz e, ISIS-a. Moramo u svakom slučaju njima reći da oni dovode u pitanje naš, e, način života i demokraciju, ali da li nikad, nikad neće pobijediti. Zahvaljujem kolega Eik. E, pitanje poslovnika kolega Obemaja. Zahvaljujem. Imao bih načelno pitanje. Kako, će to, kako ćete stvari tumačiti u budućnosti. Vi ste upravo e, rekli da ćete uzeti u obzir svaki klub zastupnika. Koliko vidim, nitko iz mog kluba nije dobio riječ. Ne razumijem zašto ste nešto najavili, a onda se toga ne pridržavate. Inače, vrlo korektno primjenjujete poslovnik i stoga molim da vodite računa o tome da svi imaju priliku govoriti kao što ste i najavili. Zahvaljujem gospodine Obemaja. Zahvaljujem na tome što ste konstatirali da inače korektno vodim riječi. Vi ste podigli kartu, a ja sam rekao da nećemo imati mogućnost postavljanja pitanja temeljem plave karte. Znači, to nije temeljem plave karte. Gospodine Obermajer, imate riječ. Izvolite. Zahvaljujem na velikodušnosti. Složio bih se s puno toga što je rečeno. Smatram da je dobro što danas vodimo raspravu o sustavnim masovnim ubojstvima i progonu kršćana. Nažalost, previše toga ostaje na riječima, a premalo se čini. E, moramo voditi računa i o tome da kod nas e, postoji teror nad određenim vjerskim manjinama i u izbjegličkim kampovima u zemljama prihvata. Kada govorimo o ovom progonu, riječ je o genocidu i stoga ne smijemo to tolerirati. Potrebno je preuzeti odgovornost i tu moramo vidjeti kakva je uloga Saudijske Arabije jer dugo vremena smo ignorirali ono što se događa. Moramo pokrenuti određene mjere kako bismo stali u zaštitu onih koji su potlačeni, a posebice naše kršćanske braće. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospodine Obermajer. S time smo završili sa postupkom slobodnog javljanja za riječ, a za kraj se javlja još jedan puta gospođa povjerenica i potpredsjednica komisije Mogherini. Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću započeti sa definicijom genocida, zato što nije da e, nisam željela se baviti s tim pitanjem e, na početku, nego zato što definicija genocida odgovara vrlo preciznim kriterijima koji su pravosudne naravi, a ovaj posao se sada obavlja u nadležnoj instituciji, a to su Ujedinjeni narodi Dakle, upravo u tom okviru. Jedino spominjanje do sada genocida u dokumentima Ujedinjenih naroda je prošle, godine, 18. ožujka 2015. U izvješću e, Ureda e, visokog povjerenika za ljudska prava o situaciji u Iraku i o e, zlostavljanjima takozvane islamske države i povezanih skupina. To izvješće ima informacije o činovima nasilja protiv civila zbog njihove vezanosti nekoj etničkoj skupini to izvješće zaključuje da neka od tih nasilja e, mogu e, se smatrati genocidom u smitlu jazida i ostali e, zločini mogu biti zločini protiv čovječnosti ili ratni zločinici kada se radi o kršćanima, turkmanima, kurdima, šijima i tako šitima i tako dalje. Dakle, ako želimo biti precizni i dosljedni sa pravnim okvirom s kojim se bavimo, jer mnogi od vas su rekli da, e, to, to, e, da imamo i pravne obveze, to je pravni okvir u kojem se krećemo. I znate da Europska unija kao takva nema svoje sjedište u Ujedinjenim narodima, možemo o tome razgovarati sljedeći puta. Međutim, slijedimo što se događa u tim okvirima, a to su okviri Ujedinjenih naroda. Isto tako moram naglasiti da paralelno s time moramo djelovati konkretno, a ne samo imati jedno načelno, jedan načelni pristup, jer regija gleda prema nama, a i manjine gledaju prema onima koji ih mogu obraniti riječima koje su isto tako važne, ali i dijelima. Na početku bih rekla nešto što je spomenuto vrlo konkretno od jednog od vas, a to je pitanje pravde i odgovornosti. Jer kao što sam prije rekla, ali želim to ponovno naglasiti, Evropska unija podržava nezavisnu komisiju, odnosno povjerenstvo za istrage u Siriji, e, prikuplja dokaze o nasilju koje je tamo počinjeno, a to je jako bitno zbog e, E, budućih pravnih djelovanja, a Europska unija, kao što je netko od vas rekao, zaista je pozvala Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da e, isto tako e, uputi to pitanje Međunarodnom kaznenom sudu. Ja sam svjesna da je kasno, pa ne želim previše doprinijeti da, budemo, da bude još kasnije Postoje tri ili četiri stvari koje su apsolutni prioritet za nas kako bismo mogli zaštititi e, vjerske manjine na Bliskom istoku. Prvo je osloboditi područja koja su okupirana od Daesha u Iraku, posebno u Siriji i e, učiniti ih sigurnima, učiniti e, da se vrati normalni život u ta područja i tu e, zapravo dolazi humanitarna pomoć u Iraku zato što ovdje imamo bolji pristup i možemo bolje podržati ljude a e, nadamo se da ćemo sve više imati taj pristup i u Siriji. E, drugo, moramo stvoriti uvjete za inkluzivna društva i zajednice. Moram reći da ih moramo ponovno stvoriti te uvjete jer govorimo o društvima koja su stoljećima, ako ne tisućama godina živjela zajedno u miru i jedni drugi druge i u međusobnom razumijevanju. Dakle, te razlike su u stvari bile bogatstvo tih društava. I sada moram reći nešto što je posebno za mene mjerodavno, možda više nego e, više nego od političke e, stajališta, više e, humanog stajališta. Jer, kao što sam ja čula od kršćana, u Albilu prošle godine, pitanje o kojem najviše raspravljaju je je li sigurnije to za nas, je li bolje za nas ostati na Bliskom istoku ili otići? Sa svim raspravama o, e, o očuvanju ili ponovnom stvaranju pluralnosti u društvima Bliskog istoka. A to je rasprava koje kršćanske zajednice u regijama koje, koje okupira u Iraku same sebi postavljaju tu, to pitanje i to je jedna rasprava koju moramo pozorno slijediti. Međutim, isto tako mislim da imamo dužnost da im ponudimo mogućnost e, odabira. Da stvore sigurne uvjete da napuste ta područja a sada se vraćamo na ono što su neki od vas naglasili, da podržimo izbjeglice, sve izbjeglice, uključujući i one koji dolaze iz, eh, koji su članovi manjina i da zaštitimo njihova prava gdje god se oni nalaze, u bilo kojem mjestu u regiji. Isto tako da stvorimo uvjete da ostanu ili da se vrate u svoje zajednice ukoliko to žele kako bismo očuvali ili ponovno povratili pluralnost, to, pluralitet tog društva i što je samo za sebe jedna vrijednost i bogatstvo, zato što je to jedno mjesto u svijetu gdje različite vjere, različite zajednice, različite etničke skupine su e, živjele zajedno i pokazale svijetu tu mogućnost da žive zajedno. I onda moramo učiniti onu veliku stvar, stvar, a to je prekinuti sukobe, jer to je na kraju krajeva ono što će omogućiti manjinama da se vrate. I još jedna stvar koja dolazi zajedno i nakon toga, a nekad ne samo u mjestima gdje su sukobi, nego i mjestima koje su bliske tim sukobima i krizama, a to je da ulažemo u otvorenost društva, u demokraciju institucija institucija u e, poštovanju ljudskih prava i e, pravne države i uključenosti u e, zemljama diljem svijeta. Ne govorimo samo o Bliskom istoku, sada govorimo o konkretnom slučaju, o slučaju Daesha, međutim ovo je nešto što se događa svugdje u svijetu, u Africi, u Aziji, nemojte zaboraviti Libiju gdje imamo kršćane različitih izvora u Etiopiji koji su ubijeni nedavno Dakle, moramo sagledati široku sliku. Moramo odmah djelovati sa svom našom potporom, posebno humanitarnom potporom, raditi na uvjetima za poštovanje manjina, e, e, pluralizma i e, raznolikosti i isto tako sve naše diplomatske napore usmjeriti prema tome da završimo sukob i izvor problema za vjerske manjine na Bliskom istoku, a to je Daesh. Hvala. Hvala lijepo. Gospođo potpredsjednice komisije Mogherini, time smo završili